etičnosti. Stoga pozivamo Europsku komisiju da osmisli i regulatorni okvir u tom smislu. Veliki podaci, velike količine podataka su ključne za aplikacije koje koriste umjetnu inteligenciju. Cambridge Analytica i Clearview pokazuju nam kako se osobni podaci mogu e, zloupotrebljavati. Može se također navesti birače na krivi trag korištenjem tehnologije deepfake-a, a to je na kraju krajeva prijetnja za našu demokraciju. Digitalna revolucija već traje godinama, ali mi moramo neprestano e, nalaziti nova rješenja za nove tehnologije. Primjerice GDPR bilo je potrebno gotovo šest godina od samog početka do donošenja tog akta, što nam pokazuje Sljedeće, umjetna inteligencija, nadzor i prepoznavanje lica su tehnologije koje su već danas prisutne i koriste se u Europi. <clears throat> Naša je dužnost, mi smo zastupnici europskih građana i moramo se pobrinuti da nitko ne bude ostavljen po strani. Europska digitalna agenda mora se temeljiti na našim vrijednostima i mora, svima pružiti jednake prilike. Hvala. Hvala vam. A sada dajem riječ državnoj tajnici, predstavnici vijeća, gospođi Brnjac. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, hvala vam što ste mi pružili priliku da sudjelujem u ovoj raspravi. Važno je osvrnuti se na to kako Europska unija može e, osigurati da Europska unija bude prepoznatljiva. Naš na socijalnom planu. Mi imamo brojne globalne prednosti, moramo ih braniti, ali i prilagoditi se svijetu koji se mijenja. Digitalizacija je proces transformacije koji pruža i prilike, ali i sadrži izazove. To može biti motor za stvaranje novih radnih mjesta, za inovacije, može povećati produktivnost rada i dobrobit radnika, te na taj način doprinijeti bolje ravnoteže između privatnog i poslovnog života, može ponuditi novi nove prilike osobima, osobama s invaliditetom, primjerice i drugim e, pripadnicima ranjivih, ranjivih skupina. Međutim, postoje i rizici kojih moramo biti svjesni. Europska unija je pretvodnica i trudi se osigurati da tehnološki razvoj ponudi e, socijalne prednosti i da se zaštite oni e, koji bi mogli zaostati za drugima. Države članice su 2019. igrale važnu ulogu, pogotovo u smislu deklaracije e, Svjetske organizacije rada o radu, a danas ću govoriti o tri aspekta koja su povezana s digitalizacijom i već vidimo da će digitalizacija imati značajan utjecaj na naše živote. Prvo vještine, drugo ekonomija platformi i treće socijalni učinak digitalizacije. Kada je riječ o vještinama, učinak digitalizacije na tržište rada e, ima dva aspekta. Prvo, postoji potreba za visoko kvalificiranim e, radnicima. Drugo, radna mjesta se mijenjaju, a neka čak i nestaju. Rizici e, dovode do novih nejednakosti i polarizacije tržišta rada zbog e, gubitka određenih vrsta poslova. Već smo opazili da postoji neusklad između vještina, pogotovo u sektoru ICT-a, inženjeringu, matematici, znanosti i tehnologije. Na tim područjima također postoji velika e, neravnopravnost spolova i to bi se moglo pogoršati ne budemo li na vrijeme reagirali moramo voditi računa o učinku digitalne revolucije na ljudski ciklus od djetinstva do starije dobi. Nitko ne smije biti zapostavljen, a dobro biti tu važan čimbenik. I žene i muškarci su potrebni kako bi se upotpunio, kako bi se prevladao jaz vještina u svim sektorima. Obrazovni sustavi moraju spriječiti e, diskriminaciju i stereotipe. Suradnja između svih dionika je ključna za uspješno upravljanje e, a socijalni partneri igraju ključnu ulogu u tom procesu jer pomažu održati prilagodljivost radne snage. Što se tiče ekonomije platformi, teško je definirati e, što točno podrazumijeva taj pojam. Digitalne platforme okupljaju potrošače i pružatelje usluga brojne platforme koriste e, pojedinci koji e, su prije bili samozaposleni, ali ovise o toj platformi. Takva organizacija rada često ima negativan učinak na razinu plaća, socijalnu zaštitu, za zdravlje na radnom mjestu, plaćeni e, dopust i druge aspekte. Učinkovit socijalni dijalog i ravnoteža u pregovorima ključni su za pravednu i pravičnu budućnost rada. Međutim, radnicima na platformama je teško jer se često međusobno ne znaju i stoga se ne mogu organizirati. je se već uhvatilo u koštac sa brojnim pitanjima vezanima uz nove oblike rada. Potrebno je osigurati jednake radne uvjete za sve u tim novim oblicima zaposlenja te prilagoditi nacionalne zakonske okvire. Na razini Unije već je poduzet prvi korak. Imamo direktivu o transparentnim radnim uvjetima iz lipnja prošle godine kojom se štite određene skupine zaposlenika. Kad je riječ o pristupu socijalnoj zaštiti, za radnike i samozaposlene. Vijeće je u prosincu tu donijelo odluku i tu se izričito spominju zaposlenici platformi. Članice moraju osigurati socijalnu zaštitu za sve, uključujući one koji su samozaposleni. Vijeće je istaknulo da politike socijalne zaštite treba uravnotežiti i u tom smislu neophodno je da oni koji su u nestandardnom zaposlenju e, imaju koristi od kolektivnog pregovaranja. U nekoliko navrata vijeće je jasno dalo do znanja da zaposlenici u novim oblicima zaposlenja moraju biti adekvatno zaštićeni kada je riječ o sigurnosti i zdravlju na radu, bez obzira na veličinu poslovnog subjekta ili trajanje e, radnog odnosa. Vijeće je istaknulo također da treba učinkovito implementirati europsko zakonodavstvo o radnim uvjetima te zdravlju i sigurnosti na radu, uključujući nove vrste zaposlenja. Kada je riječ o platformama, e, moramo ih bolje razumjeti kako bismo mogli bolje definirati e, adekvatne politike. Stoga se radujemo samitu koje će organizirati buduće njemačko predsjedništvo i komisija u e, veljači 2020. 21. Što se tiče digitalizacije, ona ima učinka na različite aktere. Nudi fleksibilnost organiziranja posla, a s druge strane e, ljudi su neprestano e, dostupni, nikada se ne mogu odspojiti. Stvaraju se nove prilike za ruralna područja ili osobe s invaliditetom. Zaposlenici imaju pristup boljim alatima, što im omogućava da učinkovitije obavljaju svoj posao. Istovremeno, poslodavci također imaju alate za nadzor i optimizaciju poslovanja. Zaključno, tehnološki razvoj treba prigrliti jer ono mogu, treba omogućiti razvoj novih tehnologija i to će nam dati kontrolu nad smjerom u kojem one idu. One moraju biti više etične i e, usredotočene na ljudsko bića. Moramo donijeti informirane odluke i ne zaboraviti da je naše tržište i naše socijalno gospodarstvo jedno od naših najvećih e, blaga. Hvala. Thank you very much Hvala vam. Sada dajem riječ e, povjereniku Šmitu. Imate riječ. Gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici, digitalna preobrazba će značajno utjecati na naša gospodarstva, na naša društva, načine na koje radimo, komuniciramo i trošimo. Pitanje zapošljavanja je u središtu svih naših pitanja. Koliko će radnih mjesta nestati, zamijenit će nas roboti, a ono što je već sigurno jest da će se većina radnih mjesta trebati preobraziti. Pojavit će se neka nova radna mjesta kada stara budu nestala. To će značiti promjene. Umjetna inteligencija i robotika same stvaraju više milijuna radnih mjesta u svijetu i to u idućih pet godina. I kao što je već rečeno, više od milijun radnih mjesta u IT sektoru je upražnjeno. Kandidati najmene ne posjeduju odgovarajuće vještine i to je nešto što nas najviše zabrinjava i zabrinjava većinu tvrtki, naročito malih i srednjih poduzeća koje ne nalaze kvalificirano osoblje. To je također jedan od velikih izazova za politike zapošljavanja i e, profesionalnih kvalifikacija. Dame i gospodo, radili smo na zelenoj tranziciji na način da smo pokrenuli fond za pravednu tranziciju za regiju i za ljude na koje će najviše utjecati ove promjene. Jednako moramo osnažiti naše politike zapošljavanja i naše socijalne politike kako bismo mogli upravljati disruptivnim promjenama koje se očekuje nad dolaskom digitalizacije. Već je spomenuto da to znači čitav niz dobrih prilika. Međutim, to može dovesti do povećanja nejednakosti i nesigurnosti. Više od 90% radnih mjesta već sada traži određenu razinu digitalnih vještina te sudjelovanje u društvu. Pa ipak 43% naših stanovnika ima nedovoljnu razinu digitalnih vještina, 17% nema uopće takve vještine. Idućeg mjeseca ćemo predložiti novu agendu za vještine. Spomenut ćemo konkretne instrumente. Izazovi pred nama su ogromni. Prema predviđanjima, polovica evropske radne snage, više od 120 milijuna ljudi, treba promijeniti, odnosno naučiti nove vještine, odnosno poboljšati one koje posjeduju. Imamo tri glavna cilja. Prvi je uključiti poslodavce da se više pobrinu za obuku. I zbog toga želimo pokrenuti pakt za vještine. Želimo da u poslovni svijet ulaže u svoju radnu snagu. Drugo, moramo potaknuti javno i privatno ulaganje u obuku u skladu sa ovim potrebama koje sam upravo istaknuo. I treće, Moramo osnažiti ljude da ulažu u vlastite vještine i kvalifikacije. Mnogo od naših inicijativa za razdoblje nakon 2020. upravo se odnose na ove izazove koji su povezani sa digitalizacijom. Tu je potpora projektima kao što je stvaranje e-škola i učiteljima koji posjeduju digitalne vještine ili pak obuka nezaposlenih e, u skladu sa novim sa potražnjom digitalnih vještina. Nestandardni oblici rada sve više rastu. To znači fleksibilno, ali, a fleksibilno, ali neadekvatne radne uvjete. Naročito kada je riječ o socijalnoj zaštiti, smanjenu pokrivetnost socijalnim dijalogom i smanjenu dakle snagu kolektivnog pregovaranja. To dovodi do promjena kada je riječ o našem radnom zakonodavstvu i socijalnom zakonodavstvu. Trebamo iznova promisliti, promišljati trenutne modele te osmisliti nove sustave te zajamčiti pristojne radne uvjete. To obuhvaća inkluziju i visoku razinu socijalne zaštite. Digitalizacija, digitalizacija mijenja koncepte rada poslodavca, radnika, te njihove odnose, utječe i na radno mjesto. I nužno je ovdje unijeti jasnoću. Nove tehnologije uklanjaju razliku između privatnog i profesionalnog života to dovodi do rizika za mentalno i fizičko zdravlje. I stoga pravo da se isključimo treba biti zajamčeno. Korištenje podataka je također dovelo do menadžmenta koji se oslanja na korištenje najnovih tehnologija u obradi tih podataka. Također to je dovelo do porasta kontrole nad pojedincima i nadzora performansi radnika. To dovodi u pitanje zaštitu njihovih osobnih podataka i na to također treba bratiti pažnju u kontekstu uredbe o umjetnoj inteligenciji. Potrebna je pristupačna interoperabilna tehnologija kako bismo iskoristili sav potencijal koji proizlazi iz digitalizacije kako bismo povećali autonomiju osoba sa invaliditetom i kako bismo ih bolje uključili u društvo i u gospodarstvo. Digitalna preobrazba također treba biti prilika u kontekstu demografskih izazova. To je povezano sa fenomenom starenja stanovništva i ruralnim i udaljenim krajevima. Također posebnu pažnju treba uputiti neravnopravnosti spolova koje postoji u digitalnom svijetu. Europa treba biti konkurentan i inovativan igrač u digitalnoj ekonomiji. Nove inicijative o digitalnim uslugama te umjetnoj inteligenciji će ovdje odigrati ključnu ulogu, a istovremeno ćemo se pozabaviti sa rizikom koji je prisutan uz, koji je povezan sa pristranošću. U rujnu ću zajedno sa potpredsjednicom komisije Vestager organizirati, plat, organizirati konferenciju o radnicima, o radu putem platformi. Pozabavit ćemo se u radnim uvjetima i socijalnim uvjetima rada na platformama. Osim toga, pokrenuli smo postupak koji će voditi do akcijskog plana povezanog sa Europskim stupom socijalnih prava. Načela iz ovog stupa se također treba primjenjivati na novi digitalni svijet rada. Okvir određuje našu socijalnu strategiju, a svakako bismo se osigurali da tranzicija ka digitalnom svijetu i sa klimatski neutralnim društvom bude pravedna i održiva. Hvala lijepa. Hvala. A sada u ime klubova zastupnika slijedi govornici. Prvo gospodin Ratke u ime EPP-a na minutu i pol. Hvala lijepa. Poštovana gospođo potpredsjednice, drage kolegice i kolege, kao prvo zahvaljujem kolegi Ismailu Erdogu na tome e, što se pobrinuo da ova tema bude na dnevnom redu. E, time naglasak stavljamo na poveznicu između socijalnog aspekta gospodarstva i digitalizacije. Dakle, puno hvala na tome. E, slažem se s mnogim stvarima koje ste iznijeli. U ovoj e, raspravi trebamo e, voditi računa o tome da je u zadnjih 20 godina došlo do revolucionarnih promjena u načinu rada, došlo je do promjena u zapošljavanju, postoje novi atipični oblici zapošljavanja neformalni na poziv. A s druge strane, postoje radna mjesta gdje se radi na potpuno druge načine. Svi mi imamo ove uređaje u džepu, a znamo koliko je teško ako imate pametni telefon u džepu, doista proglasiti da je radni dan gotov i isključiti se. Dakle, digitalizacija nudi ogromne šanse, ali tu postoje i veliki rizici i tu moramo doista objektivno procijeniti situaciju i vidjeti gdje su potrebne intervencije, gdje je potrebna potpora. Meni je potpuno jasno e, bilo da se radi o tehnici, e, gospodarstvu, e, u svakom slučaju oni trebaju služiti čovjeku i to mora biti ideja vodilja i u našem političkom radu. Hvala. Thank you very much. Hvala lijepa. A sada u ime kluba socijaldemokrata gospođa Jungerius na jednu minutu. Hvala lijepa. U zadnjih deseta godina došlo je do revolucionarnih promjena u svijetu rada, a u narednih deset godina doći će do novih temeljitih promjena. Stoga moramo voditi računa o tehnologiji koja napreduje, o ekonomiji platformi, ali isto tako moramo voditi računa o čovjeku koji želi imati jedan normalan život. Pritom moramo e, adekvatno procijeniti situaciju i e, vidjeti kakav utjecaj proizvode algoritmi na svijet rada. Upravo zato u Europi e, moramo osigurati da e, digitalizacija služi čovjeku. E, trebaju nam snažna pravila u Europskoj uniji u pogledu ekonomije platformi kako bismo eh, definirali to u službi čovjeka, a o tome ćemo razgovarati i na samitu u Rujnu. Hvala. Hvala u ime kluba zastupnika Renew, gospodin Pislaru na dvije minute. Povrjeniče Schmidt, gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici, mi europljani vjerujemo u demokratske vrijednosti i u demokraciju orijentirano na građane, što znači da društvo mora biti uključivo i pružati svojim građanima pristup i prilike. To dugujemo svojim građanima. Europska unija je poznata kao prvak kada je riječ o direktivama i zakonodavstvu koje donose pozitivne promjene. Ali ovoga puta zakonodavstvo nije dovoljno, mora ga pratiti konkretno djelovanje i ambiciozni ciljevi Europsku uniju treba se transformirati u predvodnicu na području digitalizacije, a tu zaostajemo. Ne možemo to učiniti ako gotovo svaki peti europljanin 2017. nije imao adekvatne digitalne vještine. Digitalna pismenost i vještine su ključni za prilagodbu na tržište rada koje se neprestano transformira i mijenja. Upravo je to ključni prioritet današnjice moramo reagirati na potrebe, na zabrinutosti građana, omogućiti im da se prilagode i da iskoriste pristup tržištu. Pitanje je kako. Najbolji način jest da doslovce ovoga puta ulažemo u ljude. Potrebna su ulaganja koja okupljaju e, kapital iz javnog, privatnog, neprofitnog sektora kako bi digitalna transformacija doista utrla put i omogućila našim građanima da ostvare prednosti u Europskoj uniji. Mogli bismo uspostaviti privatno, javno-privatni fond e, koji bi osigurao velika ulaganja u medijsku i digitalnu pismenost. Imamo Invest EU, privatni sektor prepoznaje važnost e, digitalnog obrazovanja, dakle što čekamo. Ovim putem pozivam da se ulaže u digitalnu edukaciju i da se na taj način prošire prilike koje pruža digitalna tehnologija kako bi današnja djeca mogla e, uživati u boljoj budućnosti sutra. Hvala. Hvala. A sada u ime Kluba zastupnika Identiteta i demokracije gospođa Žame. Gospođo predsjedateljice, dragi kolege, svi smo ovdje govorili o mnogo stvari, ali jako malo o socijalnoj Europi. Postoji li uopće socijalna Europa? Nisam sigurna. Ali tu su kolege iz odbora za zaposlenost. Znamo kakva je situacija sa radnim i socijalnim uvjetima. Neki misle da će digitalizacija naših podataka biti neki univerzalni lijek. Umjetna inteligencija donosi rizike i moramo to pod svaku cijenu urediti. Međutim, to može naštetiti našom nacionalnom suverenitetu. Jednako je sa zaštitom podataka. To bi nas moglo učiniti slabima pred SAD-om i Kinom. Kada je riječ o skupljanju podataka vezanih e, uz rad naših radnika, to je nešto što nas može ugroziti kao i našu nacionalnu suverenost. Podacima se trguje, oni se prodaju i tako dalje. Trebali bismo surađivati, trebali bi surađivati države članice, urediti to na neki način, ali danas se nalazimo pred socijalnim dumpingom, poreznim dumpingom, i tako dalje. Tu trebamo urediti stvari prije svega. To je ono što građani od nas očekuju. Merci. Uh, on Hvala. U ime kluba zastupnika Zelenih na minutu gospođa Gis. Danke. Äh, Hvala lijepa. Poštovana gospođo predsjednice, poštovani gospodine povjereniče, upravo ste govorili o tome. E, sve više od napretka digitalne tehnologije e, trpe siromašni ljudi. E, posebno trpe posljedice oni koji su upućeni na socijalnu potporu. U Europi je e, došlo do odgovarajuće odluke zbog povrede ljudskih prava, Riječ je o nizozemskom sustavu u kojem je ustanovljeno da su se prikupljali brojni privatni podaci, a pritom nije postojala demokratska kontrola. Međutim, socijalna država zove se socijalna zato što treba služiti čovjeku, a digitalni sustavi koji špioniraju ljude i ponižavaju ih su neprihvatljivi. I upravo zato postavljam pitanje zašto nitko nije došao na ideju da provjeri što se događa događa sa ogromnim iznosima koje ulažu e, države e, zašto primjerice ne koristimo umjetnu inteligenciju kako bismo otkrili poreznu utaju i poreznu prijevaru. E, trebamo ovdje hitno nove standarde za kontrolu. Hvala. Hvala vam. U ime kluba zastupnika ECR riječ na minutu ima gospođa Rafalska. Dame i gospodo, gospođo predsjedateljice, čitavo vrijeme slušamo kako ljudska bića moraju biti u samom središtu digitalne ekonomije. Međutim, sve te ambiciozne ciljeve treba pomiriti sa e, socijalnim pitanjima Ove promjene moraju biti na kraju krajeva dobre za naše građane. Robotika i umjetna inteligencija su dobre prilike za stvaranje novih radnih mjesta, ali s njima dolaze i neke opasnosti. Želimo da radna mjesta budu, ta radna mjesta budu visoko kvalitetna, želimo nove oblike zapošljavanja da, koji trebaju biti atraktivni. Moramo se pobrinuti da te nove prilike budu dostupne svim građanima u svim državama i da ne dođe do digitalne ekskluzije, isključenosti, pogotovo kada je riječ o središnjoj i istočnoj Europi. Europska unija mora pružiti u tom smislu podršku siromašnim regijama. Sve e, ove promjene su neizbježne. Propisi i zakonodavstvo neće obaviti posao umjesto nas. Mi moramo stvar, stvoriti dobre radne uvjete i, i osigurati socijalnu uključenost. Hvala vam. U ime kluba zastupnika GUE NGL na minutu gospođa Šajbi. Merci, madame la présidente. Hvala vam. Modernizacija ne znači iskorištavati radnike ili se vraćati u srednji vijek kada je riječ o radnim uvjetima od Španjolske, Belgije pa sve do SAD-a pravosuđe dolazi do istog zaključka. E, ove platforme iskorištavaju radnike i njihova nesigurna mjesta. Po prvi put deliveruje prošlog tjedna osuđen zbog e, svojih e, radnih praksi. Dakle, prevarili su francuski sustav, tamošnji zakon o radu, nisu dali odgovarajuće urede svoje, ugovore svojim dostavljačima. Takva je situacija u svim gradovima u Europi. Stoga moramo nešto poduzeti. Što se čeka? Što mi čekamo da platforme priznaju u kakvim uvjetima rade dostavljači. Oni jesu njihovi radnici. To su radnici kojima moramo zajamčiti jednaku zaštitu i jednak pristup kolektivnom pregovaranju kao što to imaju drugi radnici. Hvala vam. A sada nezavisni zastupnici, prvi gospodin Nikolau Alavanos, imate minutu. Hvala. Europska unija bi se uskoro mogla suočiti s novom krizom, a digitalizacija gospodarstva predstavlja se kao jedno od mogućih rješenja. Međutim, u okviru kapitalističke ekonomije sve te nove aplikacije zapravo predstavljaju novi antagonizam između američkih, kineskih i japanskih poduzeća. Umjesto da se inovacije i aplikacije koriste kako bi se poboljšao život e, radnika, one će zapravo dovesti do gubitka radnih mjesta za tisuće i tisuće zaposlenika i upravo nam to govore e, današnja predviđanja. Govore nam da će se radnička e, prava pogoršati. Upravo je to e, karakteristika sustava kojega sada vi branite i to brane i u našoj zemlji i postojeća vlada i bivša vlada. Jedino e, centralno planirana ekonomija može koristiti tehnologiju e, za ublažavanje e, štetnih posljedica. Hvala. Hvala. A sada gospođa Hutedal na minutu. Hvala vam. Europska unija jest socijalni uspjeh a jedinstveno tržište glavni je razlog za taj uspjeh. Moja zemlja, Švedska, je prije 25 godina postala članica Unije i od tada je došlo do velikog porasta našeg BDP-a. Zbog čega smo uspjeli uložiti više sredstava u socijalni sustav. E, plaće su se gotovo udvostručile i socijalna zaštita nikada nije bila e, bolja a isto je vidljiv, e, ista situacija je vrijedi i za nove države članice. Europska unija dakle može tu igrati ulogu putem zakonodavnih akata, ali pogotovo tako da bude predvodnica socijalnog gospodarstva e, koje će omogućiti državama da budu uspješne. Novi svijet rada pruža i prilike i izazove zbog sve snažnije digitalizacije. Moramo se osvrnuti na ono što smo postigli i upitati se kako možemo to ponovno postići. Trebamo težiti socijalnoj zaštiti za sve građane. Međutim, ako Unija izgubi konkurentnost u području digitalizacije zbog lošeg zakonodavstva, onda neće biti novih radnih mjesta niti socijalne zaštite za naše građane. Hvala. Hvala vam na minutu gospodin Arđus Saliba. Povjereniče, gospođo predsjedateljice, da, digitalne tehnologije promijenile su sve aspekte našeg života, uključujući i postojeće radne i poslovne modele i način komunikacije. Ne postoje fizičke granice u digitalnom svijetu, ali isto tako ne postoje ni jasna pravila. Poduzeća sada određuju etiku i vrijednosti E, mijenjaju postojeća pravila i dovode u pitanje jednake uvjete, odgovornost, e, zaštitu i sigurnost radnika. Vrijeme je da osiguramo snažnu socijalnu dimenziju i sigurno digitalno okruženje za naše građane. Ono što nije dopušteno u stvarnom svijetu ne bi trebalo biti dopušteno niti na internetu, pogotovo ako je to na štetu građana. Novi radni modeli ne smiju postati sinonim za iskorištavanje i nadzor zaposlenika. To možemo riješiti putem digitalnog prava e, da budete isključeni. Zaposlenici i radnici moraju imati e, osiguranu minimalnu e, količinu vremena koliko svaki dan mogu biti isključeni, ne moraju biti na internetu. Ovo ima velike posljedice za dobrobit radnika i pritom mislim i na dodatne radne sate. Hvala. Hvala vam. Minuta i pol, zastupnica Brune. Hvala vam. Gospodine povjereniče, gospođo državna tajnice, kolege, htjela bih inzistirati na dva elementa. Jedna od najvidljivijih e, posljedica digitalizacije jest, e, jesu ova nova ravna, radna mjesta koja su povezana sa radom na platformi. Riječ je o različitim stvarnostima to otežava našu zadaću zakonodavca. Moramo pronaći odgovarajuću ravnotežu između novih perspektiva i mogućnosti te zaštite tih radnika kako ne bi došlo do pojave nesigurnih radnih mjesta. Prije svega moraju se e, zajamčiti pristojni uvjeti rada, potom pristup socijalnoj zaštiti kada je riječ o osiguranju i zdravstvenoj zaštiti. Mi ćemo biti odlučni u ovome, gospodine povjereniče. No, također ovi radnici se moraju moći kolektivno organizirati da bi se borili za svoje radne uvjete. Potrebno također e, urediti e, obuku kada je riječ i razvoj individualne karijere. Drugo, a na tome insistiram, jest jako loša pozicija Europske unije kada je riječ o digitalnim vještinama u Europskoj uniji. Brojke su jako loše. Čini mi se da je vrijeme da osvježimo svoj softver, da osnažimo svoje digitalne vještine. To je dakle jedna izuzetno važna vještina. Zašto ne bismo imali digitalnu putovnicu iz koje bi bile vidljive ove vještine u koje bi valjalo značajno uložiti? Hvala vam. Zastupnik Lakapela. Poštovani kolege, što radi Evropska unija? U Francuskoj se uvodi mreža 5G. Međutim, kasni se sa tim projektom. Želimo uniju nacija koja će urediti ovo područje s obzirom na potrebu zaštite vlastitog nacionalnog interesa. V današnji svijet je sve manje svijet jednakosti. Ono što želimo jest koordinacija europskih država i jednak razvoj teritorija. Digitalne aktivnosti su koncentrirane u nekim metropolama i mi se borimo protiv toga. Borimo se protiv ultraliberalizma Želimo izbjeći ovu e, koncentraciju, želimo jednak razvoj svih regija. To će nam omogućiti razvoj koji će se osloniti na digitalne tehnologije i koji će omogućiti našim narodima i građanima da se izbore za svoj položaj u Europskoj uniji. Hvala vam. Zastupnica Fan Parantak. Hvala vam. Komisija obećala sve više socijalne Europe. Koliko želimo ispuniti ta obećanja, moramo pogledati kakav učinak ima digitalna ekonomija na naše živote. Vrlo teško pronaći pristojan stan u europskim gradovima. Gradonačelnici velikih gradova poput Amsterdama i Praga bore se protiv platformi koje su namijenjene kratkoročnom iznajmljivanju poput Airbnb-a. Airbnb nije stvoren kako bi omogućio privatnim ulagačima da osnuju prave male hotele u gradskim četvrtima. Ovo je trebalo biti povremeno izdavanje jedne sobe koju imate viška. Ali trenutna tržišna pravila štite e, milijarde koje zarađuju ove platforme, a ne brinemo se istovremeno za stabilno zbrinjavanje svojih građana. Socijalna Europa treba biti u centru svih naših napora izrade Europe koja će biti koja će se prilagoditi digitalnom svijetu i velike tvrtke ne bi smjele podrivati socijalnu Europu. Hvala vam. Zastupnica Dela Pisa Carion. Gracias por darme la palabra. Hoy podemos reconocer la importancia que tiene la... Hvala vam. Priznajemo važnost digitalnih tehnologija u našim životima. One imaju značajan učinak na naše načine života i rada i stoga će država trebati donijeti važne odluke kako bismo se pripremili za preobrazbu. Digitalizacija ne smije dovesti do dehumanizacije. Susrećemo se sada sa novim oblicima rada. Automatizacija ne smije dovesti do iščezavanja velikih, velikog broja radnih mjesta. Također, obrazovanje mladih mora biti prilagođeno, prilagođeno za nova radna mjesta. Moramo također zajamčiti realnu zaštitu radnika pred svim ovim izazovima. Želimo omogućiti urednu tržišnu utakmicu za naše tvrtke, za njihov rast i stoga imamo mogućnost revitalizacije ruralnih prostora i to upravo zahvaljujući digitalizacija, sve kako bismo postignuli veću društvenu, teritorijalnu i gospodarsku koheziju. Hvala vam. Jedna minuta, zastupnik Đaruso. Hvala. Prije svega je potrebno pobrinuti se za sve kako bi svi iskoristili digitalne prilike. Međutim, jednakosti postoje i stoga moramo odmah djelovati, a sve kako bi digitalni svijet koristili kako bismo smanjili razlike. To, djelu, to vrijedi i za poduzetnike. Velike digitalne tvrtke moraju plaćati poreze. Treba se također spriječiti pretjerana koncentracija i nelojalna konkurencija. Prije svega imam na umu digitalnu trgovinu u odnosu na tradicionalnu trgovinu. Tijekom idućih godina ćemo trebati iskoristiti digitalne mogućnosti kako bismo bolje zaštitili naše zdravlje, kako bismo bolje proizvodili na našim poljima i kako bismo se učinkovitije borili protiv lažnih vijesti. Istina je da lažne vijesti brzo putuju, ali isto tako ih se može vrlo brzo razotkriti. Moramo osmisliti strukture kako bismo to napravili na brz i učinkovit način. Hvala vam, zastupnik Kaza. Hvala vam. Tehnologija mijenja naše živote, načine na koji učimo, na koji se usavršavamo, stvara nova radna mjesta, to znači nove prilike, ali i nove izazove. Time smo se pozabavili u našim zakonodavnim tekstovima. Digitalizacija može omogućiti ženama da duže ostanu na tržištu rada. Također se može iskoristiti za smanjivanje razlika u plaćama između muškaraca i žena. Vidjeli smo novu strategiju koju je predstavila komisija, te ja ju pozdravljam ali pred nama su novi izazovi, primjerice pravo na usličenost iz digitalnog svijeta. Potrebne su nove sigurnosne klauzule, nova zaštita i mi tu moramo imati vodeću ulogu. Hvala. Na jednu minutu riječ ima zastupnica Toja. sarà mantenere nella nuova era digitale di internet u digitalnom svijetu treba zaštititi e, socijalne i demokratske vrijednosti Europe. To je izazov koji je pred nama. Međutim, to se ne može uzeti zdravo za gotovo. Ovi novi instrumenti neće omogućiti ovaj kvalitativni skok. Potrebno je imati dobru politiku koja će izraditi odgovarajući zakonodavni okvir. Nećemo imati digitalnu pravdu ukoliko građani i radnici e, ne budu dodatno razvijali svoje vještine. To je najavio i povjerenik vezano uz stvaranje novih radnih mjesta. Tu moramo zajamčiti odgovarajuće radne i socijalne uvjete. Prije svega mislim na radnike koji su zaposleni na platformama. Nećemo imati socijalnu i digitalnu ravnotežu ukoliko ne budu propisana pravila za one online operatere koji stvaraju ogromne profite, a oni ne smiju postati glavni vlasnici podataka. Neće biti pravde ukoliko veliki tehnološki giganti ne budu plaćali poreze na prihode koje zarađuju u Europi i tu još uvijek čekamo odgovarajuću odluku vijeća. Hvala. Zastupnik Kanjas. Hvala vam. 47% trenutnih radnih mjesta će uskoro nestati u idućih 25 godina. 85% radnih mjesta koje ćemo imati u 2030. još ne postoje. To su samo postoci, ali jasno je iz njih da ovdje postoje i prilike, ali i rizici. Imamo tu različitu razinu digitalnih vještina, to ovisi o više faktora i što možemo učiniti da bismo se borili protiv ove neravnoteže. Pa potrebno je više obrazovanja, više obuke, više zaštite prava. To znači sveobuhvatni pristup ovom problemu. Vidjeli smo da je predstavljen zeleni plan, postoji ovdje želja da se iznova promisli ekonomski model, ali zašto ne bismo imali i socijalni plan, jedan novi socijalni ugovor koji će obuhvatiti sve ove promjene kojima ćemo spriječiti kolateralnu štetu koja će ići preko leđa naših građana. Oni će na taj način moći uspješnije pratiti ovu tranziciju. Moramo učiniti sve što možemo u tom smislu. Hvala vam. Jedna minuta, zastupnik Rajl. Hvala lijepa. Gospodine povjereniče, jako mi je drago što danas razgovaramo o posljedicama digitalizacije socijalne Europe. Digitalizacija nosi velike šanse, ali nažalost e, i ogromne rizike. Moramo biti spremni, moramo poduzeti određene mjere, moramo ulagati u infrastrukturu. E, Njemačka primjerice ima jednu od najložijih e, telekomunikacijskih mreža na svijetu. Postoje neki dijelovi u Europi gdje ne postoji internet. Skoro polovica stanovništva Europske unije ne zna koristiti digitalne alate. Posebice moramo voditi računa o pravima radnika. E, Što je sa ekonomijom platformi? E, pa ne možemo imati situaciju u kojoj e, ljudi nemaju nikakva radnička prava, nikakvu zaštitu od otkaza, nikakvu mogućnost suodlučivanja u radnim procesima. Puno je toga pred nama. Hvala. Zastupnik Stankaneli. Hvala. Internet e, je tijekom posljednjih godina postao masovni fenomen. Živimo u razdoblju digitalne preobrazbe. To mijenja naše navike. Pojednostavljuje se naš svakodnevni život, ali tu su skriveni neki aspekti koji mogu negativno utjecati na naš život. Jednostavnost kojom dijelimo sadržaje može biti snažno oružje za onoga tko želi iskoristiti ovu situaciju u kojoj postoji slab zakonski okvir. Zbog toga se moramo zalagati za stalnu kontrolu tehnoloških aplikacija i sadržaja koji bi mogli ugroziti slobodu pojedinca. Zbog toga je od vitalne važnosti da pravosudni sustav raspolaže odgovarajućim zakonima koji će građaninu zajamčiti slobode i koje nećemo ugroziti donošenjem novih mjera. Hvala. Zastupnica Fransen, jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani gospodine povjereniče, digitalni jaz E, je sve dublji. Postoje oni koji imaju internet i oni koji ga nemaju, oni koji znaju koristiti e, internet i oni koji ne znaju. A kada znate koristiti internet, onda možete koristiti i net banking e, i sve druge aplikacije i kao da ste u gliseru i idete velikom brzinom za razliku od onih koji ostaju iza vas Postoje tu brojni dodatni izazovi. E, netko ko je u prošlosti imao radionicu e, mora postati kompjuterski stručnjak zato što su potrebne digitalne vještine. Međutim, ima jako puno onih koji ne posjeduju digitalne vještine. Upravo zato je potrebno osigurati da se ulaže u e, stjecanje kompjuterskih vještina Europski socijalni fond e, treba se koristiti za financiranje e, digitalnog obrazovanja. E, oni koji izgube radno mjesto zbog digitalizacije moraju dobiti potporu. Hvala. Zahvaljujem. Jednu minutu ima zastupnik Vulken. Hvala lijepa. Kada govorimo o socijalnim aspektima digitalizacije, onda vrlo često u tom kontekstu postavljamo pitanje je li internet javni demokratski prostor. Međutim, ne radi se ovdje samo o pitanju slobode na internetu, nego se radi upravo i o pitanjima prava radnika. Socijalna pravda na internetu za mene ponajprije znači zaštita digitalnih temeljnih prava i tu postoji nešto što zajednički možemo učiniti. E, možemo osnažiti e, digitalnu digitalni vremenski suverenitet eh, za radnike, osigurati više prostora za privatni život. Osim toga moramo uvesti obveze za digitalne platforme. One ne mogu i dalje izbjegavati odgovornost eh, za svoje zaposlenike. Osim toga trebamo omogućiti umrežavanje sindikata u Europi. Eh, to možemo bolje pomoću digitalnih kanala. Digitalna Europa je socijalna jedino ukoliko vodimo računa o radničkim pravima, a ne samo o profitu međunarodnih koncerna. I to je nešto eh, na čemu zajednički moramo raditi na razini svih eh, relevantnih odbora u Europskom parlamentu. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnica Melkior eh, ima jednu minutu. Izvolite. Poštovani gospodine povjereniče, digitalni svijet e, i internet uklanja e, barijere u svijetu rada i eliminira moć e, onih koji predstavljaju prepreku i otvara daleko veće mogućnosti i daje veću snagu radnicima. Daje mogućnosti specijalizacije, čak i u ruralnim područjima. Postoji mogućnost da tražite drugo radno mjesto, da tražite nove mogućnosti. To nije bilo moguće u prošlosti. Međutim, zato je potrebno imati visoko kvalitetni internet u tim područjima i upravo zato trebamo proširiti mrežu i na ruralna područja kako bi postojale veće mogućnosti za pojedince koji bi onda mogli otvoriti vlastito radno mjesto i pronaći nove mogućnosti. Trebamo prigrliti mogućnosti koje nude digitalizacija. Ne treba biti naglasak samo na izazovima, jer digitalna socijalna Europa je naša budućnost koju zajednički možemo stvoriti. Hvala. E, zahvaljujem. Zastupnik Furlas, e, imate jednu minutu, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani gospodine povjereniče, Zahvalio bih e, svima onima koji su sudjelovali u ovoj raspravi. E, digitalizacija može pomoći svima u njihovom životu. Može pomoći da se pojednostavne procesi u radnom životu građana, isto tako omogućuje e, jednak pristup, posebice kada govorimo o prostorima gdje postoji e, socijalna isključenost. Ne smijemo propustiti ove mogućnosti. Trebamo ih koristiti i kako bismo pružili potporu osobama s invaliditetom. Ovi e, instrumenti mogu se koristiti i u unapređenju javnog zdravstva, e, javnih usluga koje će onda biti e, pristupačnije krajnjim korisnicima. Na taj način možemo smanjiti administrativno opterećenje. 50% naših građana ne raspolažu ključnim digitalnim vještinama i zato moramo prilagoditi obrazovni sustav kako bismo uklonili ove nedostatke. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnica Šalde Moze, imate jednu minutu. Hvala lijepa. E, digitalizacija obuhvaća cijeli niz e, mogućnosti. E, ako netko padne u kopaonici, može pozvati pomoć, e, može koristiti e, digitalne alate, e, možete na cesti izbjeći gužvu ako koristite odgovarajuću aplikaciju, imate pristup raznim informacijama i u pola noći. E, međutim, postoje mnogi koji ne mogu iskoristiti sve mogućnosti, a niti mogu koristiti svoja radnička prava, posebice ako rade e, preko platformi. Upravo zato trebamo osigurati da svi građani znaju e, što je u srži potrošačkih prava i mogućnosti izbora koje imaju na internetu. Puno toga moramo učiniti, ali u konačnici digitalno društvo moramo prilagoditi potrebama ljudi, a ne bi se ljudi trebali prilagođavati digitalizaciji. Hvala. Hvala lijepa. Zastupnica Del Castillo Vera, jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani gospodine povjereniče, prvo je pitanje što je to socijalna Europa? U osnovi to je ona Europa u kojoj svatko ima mogućnost profesionalnog i osobnog razvoja i u kojoj nitko nije zapostavljen. A što nam nude digitalne tehnologije? E, nude mogućnosti svima da ostvare ove ciljeve. E, što trebamo učiniti kako bi se to dogodilo? E, samo je jedan odgovor na to. Učenje, obrazovanje, osposobljavanje. Digitalno osposobljavanje je nešto što mora biti ugrađeno u obrazovanje od e, malih nogu, djece, e, studenata, onih koji rade, onih koji ne rade i starije populacije. Digitalno obrazovanje mora biti prisutno diljem Europe i tu moramo definirati ciljeve koje možemo mjeriti. Hvala. Hvala lijepa. E, Zastupnica Galveš Munjas, jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa. Europa se mora pripremiti za digitalnu revoluciju. I u tom kontekstu nitko ne smije biti zapostavljen. Iznimno je važno da mjere koje poduzimamo e, donesu koristi za sve, kako ne bi ostali izolirani i kako ne bi e, trpili od neravnopravnog tretmana. Na ovaj se način treba pomoći u otvaranju novih radnih mjesta i osigurati poveznica s korištenjem novih tehnologija. Koliko vidimo, to nije nešto e, što se događa. Postoji samo mali broj ljudi E, koji uspjeva na ovaj način e, dobiti radno mjesto, a samo 20% njih su žene. Treba nam e, digitalna kultura i odgovarajuće ulaganje u stjecanje digitalnih vještina. Međutim, ništa ne možemo ostvariti ako ne postoje talenti. Moramo dijeliti mogućnosti i rasporediti ih na sve. Važno je da ovo tretiramo kao šansu za sve, a pone prije za žene. Hvala. Zastupnik Berensen, izvolite. Eh, Puno hvala. Digitalizacija nudi cijeli niz mogućnosti. E, može e, pomoći da unaprijedimo javno zdravstvo, promet, e, sigurnost, sve to moguće uz digitalizaciju. Međutim, sve veće umrežavanje društva znači da se moramo suočiti s novim rizicima i izazovima. Nikoga ne smijemo zapostaviti. Ljudi moraju biti u stanju držati korak sa digitalizacijom u društvu i u svom okruženju. Drugo, ne smijemo biti izolirani od ostatka svijeta kada se radi radi o novoj tehnologiji. E, moramo biti u stanju e, uvesti vlastite standarde i vrijednosti u tehnološki razvoj. Ljudi moraju biti na prvom mjestu, a ne e, države, vlade, tehnologije, odnosno veliki koncerni. Drugim riječima moramo stvoriti odgovarajući okvir u kojem ćemo urediti što je moguće u društvu. Moramo imati tehnologiju koja funkcionira na dobrobit ljudi. Na taj način ćemo zaštititi ljude koji će onda moći profitirati od ogromnog ogromnih mogućnosti koje im nudi naše društvo i naša ekonomija. Hvala lijepa. A sada gospođa Vind, jedna minuta. Digitalna revolucija uvukla se u svaki dijelić našeg života. Europljani uglavnom zarađuju tako da rade za digitalne platforme i sve ih je veći broj svakog dana. Postoje različita digitalna radna mjesta što je nešto zbog čega moramo osmisliti zakonodavstvo za digitalno društvo o kolektivnom pregovaranju, o minimalnim plaćama i tako dalje. Platforme bi trebale poštivati takvo zakonodavstvo, a mi moramo učiniti sve kako bismo stvorili dobre uvjete za zaposlenike. Isto tako treba riješiti pitanje pristupa algoritmima tih e, platformi. To je nužno ako želimo i digitalnu i istovremeno socijalnu Europu. Hvala lijepa. A sada na jednu minutu gospođa Taler. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Dragi kolege, čuli smo prekrasne govore. A sada bih svela našu raspravu na ključno pitanje. Kao poduzetnica u području ITK i kao žena, često sam bila primateljica dobronamjernih savjeta. No nakon 15 godina i moji zaposlenici i moje poduzeće dokazuju da digitalizacija stvara i održava radna mjesta. Jednako tako ima utjecaj na tradicionalna poduzeća i industriju. Mi smo to prepoznali kao šansu. Nismo brinuli o rizicima i zato smo cijelu proizvodnu liniju s analogne pretočili u digitalnu. Dakle, svi oni koji su željeli e, raspirivati strah u prošlosti nisu to trebali činiti jer smo imali i veći broj radnih mjesta i sve više pristupa tržištu. Ovo je nešto na čemu trebaju raditi naši političari, ovo je nešto što gospodarstvu treba. Hvala lijepa. Sada jedna minuta. Garcia del Blanco. Hvala. Digitalizacija i provedba umjetne inteligencije predstavljaju veliku šansu da me možemo postići veliki kvalitetni skok koji već dugo nismo doživjeli. Naravno tu postoje i rizici, digitalizacija e, donosi i neke strahove, strahove od e, gubitka radnih mjesta i postoji samo jedno sredstvo kako bismo mogli riješiti te probleme, a to je digitalna alfabetizacija. To je puno više nego izgradnja kapaciteta i instrumenata. Znači, potreban nam je humanistički pristup kada je riječ o pristupu područjima poput umjetne inteligencije kako bi ljudi znali koji rizici kontradiktornosti postoje kako bi mogli donositi bolje odluke i kako bi društvo se sve više integriralo u budućnost. toga. molim komisiju i vijeće da se založe za participativni, otvoreni proces i da se pobrinu za to da u ovom eh, procesu